Foxa imenuje članom u odboru za javno zdravstvo, sigurnost prehrambenih proizvoda. Ako nitko nema ništa protiv, onda je to odobreno. Ne vidim nikakvih e, primjedbi i stoga možemo potvrditi to imenovanje. Prelazimo sada na obrazloženje glasovanja.